Godišnja inicijativa će uključiti dva uzastopna predsjedništva. Za vrijeme našeg predsjedništva organizirat ćemo u Helsinkiju e, dva sastanka na visokoj razini, e, to jest dvije konferencije o zdravlju. E, naša prva konferencija Srebrni ekonomski forum se već održao prije nekoliko tjedana. E, bavila se e, zdravim starenjem i aktivnim starenjem kao promjenom u društvu i kao novim, novom makroekonomskom stvarnošću. Dakle, prepoznato je da starenje treba uzeti u obzir e, kod svakog planiranja društva i donošenja odluka kao i u poslovnim strategijama. Naša druga velika konferencija koja će se baviti ekonomijom dobrobiti će se održati u Helsinki 18. i 19. rujna. E, u zaključku želim reći e, ovo Veliki izazovi i mogućnosti su se pojavili pred Europom. E, to je se vezano uz promjene do kojih je došlo zbog globalizacije, klimatskih promjena, migracija, tehnološkog razvoja, novih oblika rada, e, starenjem stanovništva, širenjem lažnih informacija i sve manjim povjerenjem u znanost. U isto vrijeme zdravstveni sustavi diljem Europe e, se bure bore sa sve većim troškovima, većim očekivanjama pacijenta pacijenata, tehnološkim eh, preobrazbama, nedostatkom eh, eh, obrazovane radne snage, okljevanja ljudi da cijepe djecu, te izazova koji su vezani uz dostupnost lijekova i pristupom lijekova. U tom kontekstu e, sve je važnija otpornost i mogućnost brzo se prilagoditi promjenama. E, kako bismo odgovorili na promjene do kojih je došlo zbog tih megatrendova i da bismo postigli održivu i uključiv razvoj, moramo unaprijediti europski socijalni model e, koji donosi stabilnost i koji je važna komparativna prednost prednost Europske unije u globalnoj konkurenciji. Europska unija mora biti ne samo najkonkurentnija, nego i socijalno najkohezivnija ekonomija na svijetu. E, gospodine predsjedniče, ovo je smjer e, kojim želimo da Unija ide tijekom sljedećih pet godina pristup e, za koji se mi zalažemo, a to je ekonomija dobrobiti, je samo prvi korak na tom putu. Nadamo se da ćemo budućim predsjedništvima dati čvrste temelje na kojima će moći graditi buduće mjere i buduća djelovanja koja će biti potrebna. Hvala vam. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovom izlaganju. A sada dajem riječ koordinatorima raznih klubova. Započet ćemo sa pučanima Petra Lize. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i zahvaljujem i vama gospođo ministrice. Ako se želimo nešto dobro, ako se čestitamo novu godinu ili rođendan, onda prije svega si želimo jake institucije, transparentnost, snažno gospodarstvo, ali prije svega i zdravlje. Stoga je vrlo važno da u europskoj politici zdravlje bude upravo prioritet, poštivamo ugovore i određene stvari se tiču samo država članica, međutim ti ugovori nam ne pružaju samo mogućnosti, nego i obvezu da djelujemo tamo gdje je Europa nadležna. I tu je dosadašnji povjerenik za zdravlje bio pravo razočaranje. On je samo imao jedan dosje na tu temu koji je tako zaglavio u vijeću. Dakle, je nas to što ćete se vi dalje baviti time. Međutim, mislimo da sada trebamo iskoristiti tu mogućnost i da E, trebamo uzeti u obzir što je sada nova predsjednica komisije, liječnica i da se nadamo da će ona i ozbiljnije se pozabaviti tom temom. Tu bih naveo dvije teme. Kao prvo pitanje raka za pučanje i za našeg špicen kandidata manfreda Webera. To je bila posebno važna tema i kada smo vodili naše pregovore između četiri najveća kluba, to je bilo nešto što su svi podržali da se Europa mora snažnije uključiti u tu borbu protiv raka. Druga tema gdje bih vas molio za vašu podršku je upravo rezistentnost na antibiotike. 33 tisuće ljudi umre svake godine u skladu sa e, statistikom kroz e, rezistentnost na antibiotike. Dakle, od naše zakonodavstvo u pogledu veterinarstva moramo postrožiti i pozabaviti se time, ali potrebne su nam inovacije, potrebni su nam novi lijekovi, ako stari više ne djeluju, prevencija je bitna, međutim kad ljudi umiru potrebna je i terapija. I tu vas isto tako molim za podršku i nadamo se da ćemo tu od nove komisije dobiti jedan konkretan prijedlog. Hvala vam lijepa. Hvala za socijaldemokrate. Sredens. Hvala lijepa i zahvaljujem vam se ministrice što ste došli tijekom ovog jutra i iznijeli nam vaše prioritete. Dobro je čuti da je prevencija na vrhu vaše liste kada govorimo o vašem pristupu u pogledu javnog zdravstva. Mi smo već postavili pitanje vašoj prethodnici, a sada ću i vama postaviti slično pitanje, dakle vezano uz okljevanje u pogledu cijepljenja djece. Tijekom naše kampanje su mm, nam građani stalno postavljali pitanje da li ćemo mi podržati pravo roditelja da ne cijepe svoju djecu, ali isto tako da li ćemo podržati e, mjere kojima će se smanjiti pritisak na roditelje da cijepe svoje djecu. Ja sam bio jasan u tome da neću smanjiti pritisak na roditelje. Ne možemo ljude prisiliti, međutim brine me ova trenutna postojeća sumnjičavost u... i da to dovodi do vrlo loših rezultata, pogotovo kada imamo 30% poraste ospica diljem e, svijeta i u državama Evropskih unija. Dakle, e, što ćete postići kako bi došlo do konsenzusa između država članica kako bismo opet vratili povjerenje, povjerenje javnosti u znanost? kako bi se mm, moglo ljude osnažiti u tome da imaju povjerenje u e, cijepiva. Možemo li imati jedan program kojim taj sustav odobravanja cijepiva koji je dosta jasan i snažan, ali pretpostavljam opet nije dovoljno poznat građanima, da ljudima ukažemo na proces koji se odvija, da ih obrazujemo u pogledu tih cijepiva i da ako nastavimo dalje tim putem da sumnjamo u znanost, to će nas dovesti do loše pozicije. Hvala lijepa za Renew. Sljedeća govornica. Zahvaljujem gospodinu predsjedniku, gospođo ministrice. Hvala vam na vašem izlaganju kad govorimo o zdravlju ne govorimo samo o bolnosti, već imate i e, jednu globalnu viziju i solidarnu viziju. Kada govorimo o ekonomiji dobrobiti, prevencija rizika koji su vezani za okoliš i za prehranu jest e, u srži naše zabrinutosti. Naši zdravstveni sustavi su ključni, ali kada govorimo o pristupu koji je multidisciplinaran i multisektoralan. To, nije to se još dovoljno ne koristi. E, osim raka, ovdje e, govorim i o starenju stanovništva, o e, digitalnom zdravstvu, o o ljudima s posebnim e, potrebama, o mentalnim e, bolestima i također na reproduktivno i seksualno zdravlje koje je vrlo važno za žene i koji također ulazi u okvir e, dobrobiti. Gospođo ministrice, širina ovog, ove teme opravdava interes komisije i vijeća i moramo mi možemo samo poželjeti da je budući povjerenik za zdravlje e, bude e, propulzivniji od prethodnog. Jeste li vi spremni podržati e, projekt, europski projekt zdravlja koji će biti ambiciozan i koji će sprovesti učinkovite politike koje će utjecati, dobro utjecati na zdravlje europljanja i njihove djece? Thank Hvala lijepa. Gospođa Paulus. Hvala lijepa što ste došli i uistinu cijenim vašu predanost da se zaštiti zdravlje građana Europske unije. Prije svega mi se sviđa taj holistički pristup u pogledu dobrobiti tu bih vam iznijela jednu relevantnu prijetnju kada govorimo o dobrobiti i zdravlju građana. I željela bih znati da li želite netoksični okoliš učiniti jednim od vaših prioriteta jer komisija koja sada e, zaključuje svoj mandat nije tu razvila jednu strategiju i mene jako to brine ovdje imamo čitav niz kemikalija, e, otrova, endokrinih disruptora koji ozbiljno ugrožavaju okoliš, a time ulaze u prehrambeni lanac i stoga su prava prijetnja zdravlju ljudi. Da li se slažete s tim mišljenjem da je to ozbiljna prijetnja i opasnost da se treba time pozabaviti i isto tako postoje neke travi, tvari koje nas brinu E, recimo igračke za djecu koje su otrovne, čitav niz drugih stvari u svakodnevnoj uporabi koje su uistinu opasne. To je prava prepreka kružnom gospodarstvu, a isto tako time nedostaje ta ravnoteža da svi imaju jednake šanse Dakle, neki moraju ispunjavati određene uvjete, a drugi to ne moraju. Dakle, budući da ste vi ministrica u zemlji gdje imamo snažnu, odnosno gdje je sjedište naše agencije za kemikalije, što mislite e, što se tu može učiniti, pogotovo kad se radi o ljudskom zdravlju i po vašem mišljenju, da li bi tu trebala biti jedna snažnija provedba i da, kako se to može postići? Hvala vam lijepa na vašem odgovoru. Hvala. Nemamo nikoga. Dalje odgovornika pa prelazimo na konzervativce. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, gospođo ministrice. Zahvaljujem se na ovom vrlo ambicioznom planu finskog predsjedništva. E, Prioriteti me uistinu zanimaju, pogotovo kada govorimo o zdravlju. Mm, rješenja finskog predsjedništva, dakle da se uspostavi ravnoteža u Europi, kada govorimo o zdravstvu, je potpuno ispravno. U siječnju prethodne godine je komisija predstavila jedan prijedlog kada govorimo o procjeni zdravstvenih tehnologija. Taj prijedlog je trebao dovesti do toga da nacionalne agencije bolje međusobno surađuju. Međutim, države članice uznemiruju pojedini dijelovi tog zakonodavnog prijedloga. Radi se o e, kliničkim ispitivanjima i o izvješćima, da to treba postati obvezujuće. A isto tako što se tiče povrata novca u pogledu tretmana. Države članice e, brine to da bi provedemo mogle biti preteška i zahtjevna. 9.12. ove godine će se organizirati sljedeća e, rasprava vezano upravo uz tu temu. Dakle, prema kojem konsenzusu će tu, konsenzusu će tu ići finsko predsjedništvo. Dakle, kako bi moglo doći do jednog ambicioznog dogovora između europskih institucija. Hvala vam lijepa. Hvala za guje. Hvala lijepa. Trebamo reći da do sada e, je nešto što se smatralo vrlo važnom temom nije uspjelo. Dakle, što vi mislite vezano uz droge i zdravlje, što je do sada bila jedna neuspješna tema i da li smatrate da je to jedan od prioriteta kada govorimo o prioritetima u pogledu zdravlja? i da li ćete se vi baviti formuliranjem nove strategije u pogledu droga i jednog novog akcijskog plana? Jer 2020. E, nam izlazi onaj dokumenti koje imamo do sada. Drugo pitanje se odnosi na glifosate. Dakle, Jučer e, smo čuli od ministra da se brani glifosat. E, nije ga brinulo što se to koristi, nego kako se koristi. A mi smo svi svjesni toga koliko to ima neželjene učinke. Da li se slažete vi s time da glifosat e, je u stvari nešto što bi trebalo zabraniti da se uopće približi našem prehrambenom e, lancu, jer nezavisni znanstvenici su pokazali da to nije dobro za naše zdravlje, to ne bi trebalo koristiti u proizvodnji e, hrane. Dakle, naravno, ako kupite određene znanstvenike, možete dobiti drugačije odgovore. Ministrice. Isto tako ste spomenuli pitanje duševnog zdravlja i drago mi je što ste to učinili. Ja dolazim iz zemlje Irske gdje smo tu suočeni sa velikim izazovima i nažalost naša vlada i to vlade jedna za drugom su tu razočarale u pogledu toga kako su se bavile izazovima u pitanju duševnog zdravlja. Pa me zanima da li će vijeće, komisija, parlament E, izvršiti određeni pritisak na irsku vladu da se više toga učini u području duševnog zdravlja. Hvala vam lijepa. Hvala. Evo imate 5 do 7 minuta na raspolaganju za prva pitanja. Hvala lijepa na ovim odličnim pitanjima. E, budući sam ograničena s vremena, pokušat ću biti kratka. Kao prvo, kada govorimo o procjeni zdravstvenih tehnologija, e, više vas je postavilo pitanje vezano uz to, pa bih vam htjela u istinu potvrditi da je točno ono što sam već rekla da smo, ćemo mi nastojati tu maksimalno napredovati i suočiti se sa izazovima tog zakonodavnog dosjea. Međutim, isto tako moram reći na jedan vrlo pragmatičan način. Da je predsjedništvo u rukama država članica. I tu se radi o velikim izazovima s obzirom na očekivanja koje imamo. Tako da smo tu pragmatični, naporno ćemo raditi na tome da iznađemo rješenja za taj dosje ali ne mogu vam sada obećati da ćemo iznaći kompromis do kraja godine. Ali ovdje imamo odličan tim i učinit ćemo sve što možemo kako bismo tu bili uspješni. Onda smo imali neka pitanja. Ili idemo prvo uzeti AMR, dakle otpornost na antimikrobe. Ne moram tu uopće pred vama naglašavati koliko je ozbiljna prijetnja antimikrobne otpornosti i da svi moramo tu surađivati, svi sektori, kako bismo se pozabavili AMR-om, dakle antimikrobnom otpornosti. Dakle, i profesionalci e, iz javnog zdravstva, poljoprivrednici, veterinari, svi su nam tu potrebni. Drago mi je da je tu već nedavno poduze čitav niz koraka u Europskoj uniji kako bi se u budućnosti osnažila naša dugoročna borba protiv toga usvajanje akcijskog plana Jedno zdravlje za borbu protiv antimikrobne otpornosti u 2017. je jedan primjer. Nadalje imamo tu zakonodavstvo iz 2019. Dakle, veterina i postojeći ljekovi. I nadalje imamo i zaključke vijeća vezano uz sljedeće korake u pogledu toga da mi postanemo tu regija s najboljom praksom što se tiče te teme. Vijeće tu naglašava isto koliko je važna provedba više sektorskih akcijskih planova. Imamo tu cilj da se uspostavi jedan sustav praćenja i nadzora državama članicama. Dakle, moramo se više pozabaviti time, biti bolji što se tiče nacionalne koordinacije i moramo uistinu snažno poraditi na tome da se i Evropska unija i države članice više posvete toj temi antimikrobne otpornosti. Cijepljenje you just put it in the right stand. The big issue is that how... Tu je vrlo važno pitanje. Kako održati to povjerenje javnosti? I ja mislim da veliki broj država članica se tu bori trenutno u pogledu toga kako možemo jamčiti da je cijepljenje sigurno ili kako možemo osigurati da građani imaju povjerenje u cijepiva? To su ključna pitanja. U prosincu 2018. je vijeće usvojilo preporuku na tu temu. Mi vidimo da je vrijeme da se sada provede dogovoreno djelovanje, ali i države članice komisije tu još imaju puno toga za učiniti. E, imamo određene nedostatke u pogledu pristupa ljekovima, a i što se tiče cijepiva. Nadalje, tržište cijepiva je vrlo koncentrirano, što znači da Četiri tvrtke proizvode gotovo 90% svih cijepiva na svijetu. Dakle, tu imamo čitav niz izazova kojima se moramo pozabaviti. A to je povezano i sa time kako možemo držati povjerenje javnosti u pogledu cijepiva. Tu su postavljena i neka pitanja vezana uz rak. Da, rak. Države članice i sve starije stanovništvo i svi se bave s istim pitanjima. Jedno od pitanja je što možemo bolje učiniti, što možemo učiniti na jedan učinkovitiji način. Dakle, to su sve izazovi s kojima smo e, suočeni. Na primjer, naša koalicijska vlada u Finskoj želi osigurati da budemo što učinkovitiji u liječenju, u našoj brizi za ljude, ali isto tako Pozdravljamo snaženje naše suradnje na razini Europske unije. Vi znate da Finska puno toga ulaže u digitalizaciju. I puno toga smo učinili. Ali mislim da se moramo fokusirati na činjenicu da građani koriste usluge, tehničke savjete koje cijelo vrijeme prate njihovo zdravlje. Ne možemo samo tako nastaviti na stari način. Dakle, moramo više toga učiniti unutar država članica. Moramo stvoriti potpuno nove načine, stvoriti nove digitalne alate koji će nam omogućiti da imamo takozvanu personaliziranu medicinu, ali koji će i omogućiti rast na razini Europske unije. Dakle, pitanje je kako koristiti bolje zdravstvene podatke. Za to nam je potrebno i dobro zakonodavstvo. U Finskoj ćemo recimo imati jedan zakon u tom smislu koji omogućava sigurno korištenje te vrste podataka, dakle i za istraživanje i razvoj i inovacijske aktivnosti, kao i za neke druge zadatke. Tako da sve vas pitam, ne bismo li trebali više učiniti? Ja mislim da bi trebali. To je jedna od onih inicijativa koju mi sada guramo. Jer mislim da bi se mi trebali pozabaviti tim. Imamo dobre prakse u državama članicama i moramo više toga učiniti kako bismo stvorili bolje alate, kako bismo osigurali da se ljudi bolje liječe i da imamo jedan porast zdravlja i da možemo bolje služiti ljudima kako bi održali njihovo zdravlje. Hvala lijepa. Hvala na jasnim porukama. Sada dajem e, riječ 12 storici govornika. Prvo imamo Evu Kopač iz EPP-a. Za svoba zdrowia. Hvala lijepa. Zahvaljujem vam na vašim odgovorima vezano uz javno zdravstvo. Međutim, imam vrlo konkretno pitanje. Da li u okviru vašeg predsjedanja će tu biti mjesta za jednu učinkovitu borbu protiv raka, jer to je najveći ubojica 21. stoljeća unutar vašeg predsjedništva. Tu možete započeti s jednom širokom inicijativom, dakle Europska borba protiv raka. I tu bi se mogla koristiti iskustva država članica, ali za to je potreban novac. Dakle, jedan širi program koji će stvoriti šanse da zdravstveni sustavi mogu bolje funkcionirati i da se može brže početi liječiti ljude. Thank you for... Hvala za SND. Hvala lijepa. Htjela bih vas, vam se zahvaliti na to e, što ste predstavili taj koncept zdravlja u svim sektorima, jer mislim da se sustavno trebamo pozabaviti tom temom. E, političke odluke su isto tako bitne za zdravlje ljudi i to je veliki izazov. E, se godinama govori o toj važnoj temi. Imam konkretno pitanje e, vezano uz neprenosive bolesti u Europi. Te bolesti bio više od pola milijuna ljudi u Europi i to je 0,8% našeg e, proračuna. Dakle, što će tu predsjedništvo učiniti kako bi se tu e, primarno, na primarni način pozabavili takvim bolestima? Hvala lijepa. Hvala za Rinju. Gospođo Renoir, gospođo ministrice, ispričavam se što ponavljam što je već rečeno, ali čini mi se da je stvar vrlo važno. Svake godine umire 1,4 milijuna ljudi od raka, od toga 6 tisuća djece. E, smatramo da je E, smatramo da je, treba jako puno napraviti u području prevencije, istraživanja, osobito u području umjetne e, inteligencije, te uzimanja u obzir e, hendikepe koje nastaju nakon akutnih faza bolesti. Potreban nam je europski plan borbe protiv raka, stoga predlažem našem predsjedniku amandman u proračunu koji će predvidjeti takve izdatke, ali na koji način finsko predsjedavanje, predsjedništvo namjerava podržati tu inicijativu i po, financijski je popratiti. Hvala. Za zelene. Hvala što ste mi dali priliku postaviti pitanje u ime Eh, označavanja eh, prehrambenih proizvoda. Zemlje članice su počele, eh, su uvode označavanje prehrambenih vrijednosti prehrambenih proizvoda na, na ambalaži na dobrovoljnoj razini kako bi kupci mogli donositi zdravije odluke prilikom kupnji nedavno je pokrenuta inicijativa da se uvede obvezno, obavezno označavanje. Sada je pitanje e, hoće li to, e, s obzirom na izvještaj vezano za to, oznakavanje, na, e, označavanje na koji način e, finsko predsjedništvo e, se želi uključiti u te rasprave kako bi vezano uz označavanje prehrambenih vrijednosti i proizvoda na dobrobit građana. Hvala. Nemamo pitanja iz IDEA i sada prelazimo na ECR i gospođu Kočinsku. Mm, e, Hvala lijepa. Moje drugo pitanje se odnosi na antimikrobnu otpornost. O tome se već govorilo, međutim imam jedno dodatno pitanje jer je ta tema vrlo važna kao liječnica. Ja podržavam sve mjere za borbu protiv antimikrobne otpornosti. Svjetska banka ima prognoze da će do 2050. kroz bolesti, odnosno kroz antimikrobnu otpornost, e, nastati vrlo velike štete. Smrtni slučajevi mogu doći do brojke 10 milijuna do dakle 2050. Ja se referiram na podatke Svjetske banke jer mi ovdje puno govorimo o ekonomiji dobrobiti. To je koncept koji se odnosi dakle i na zdravlje i na socijalne aspekte. Jedan od prioriteta Europske unije i finskog predsjedništva je poticanje određenih zdravstvenih mjera, a problem antimikrobne otpornosti nije samo problem Europske unije jedan od ciljeva Europske unije bi trebalo biti stvaranje određene agende koja će se pozabaviti tim pitanjem. Potrebna nam je bolja suradnja s drugim organizacijama, s drugim visoko razvijenim zemljama kako bi se mogli iskoristiti njihove potencijale. Pa vas pitam, koje mjere možemo očekivati kada govorimo o antimikrobnoj otpornosti i vašem predsjedništvu? Samo imate minutu na raspolaganju. Molim vas, držite se toga. For the GUE. Za GUE, Anja Azekamp. Eh, hvala vam i dobrodošli. Imam eh, dvije teme kojima bih se željela pozabaviti. Prvo je poljopriv, eh, su otrovi u poljoprivredi vezano za aktivne substance i otrove koji su vrlo e, otrovni e, i e, opasni predugo su na tržištu. Na koji način ćete pomoći stanovništvu da izbjegne te otrove, odnosno kako bi se zakonski rokovi ukinuli, odnosno pomaknuli unaprijed vezano za klimatsku krizu i bioraznolikost. E, gledamo izbliza poljoprivredu i smatramo da se neke stvari mogu riješiti e, jednostavnije. Na primjer, jedenje više voća i povrća, a e, manja potrošnja mesa. Na koji način ćete vi staviti tu temu na raspored? Hvala. Za EPP Hvala. Zdravlje naše djece je ključno pitanje, a zdravlje i prehrambeni marketing nisu u dobrom odnosu. Željela bih znati koji su vaši planovi vezano za ograničavanje marketinških praksi prema, okrenutih prema e, djeci vezano za hranu bogatu šećerom i solju i na koji način će se ograničiti e, ti proizvodi. Također e, što se tiče endokrinih e, bolesti, odnosno prijetnji, e, hoće li to možda biti jedna od prioritetnih tema vašeg predsjedavanja? odnosno hoćemo li uvesti jednake kriterije za uočavanje tih rizika i uključujući pesticide također i u igračkama i u kozmetici. Hvala. Za SND, gospodin Volken. Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam ministrice što ste danas s vama. Nova europska uredba o medicinskoj opremi je stupila, uskoro stupa na snagu. Ta, e, taj, e, taj dokument je važan za zaštitu javnog zdravlja, a istovremeno omogućava e, pristup naj, najnovijim tehnologijama za e, e, detekciju bolesti. Njemačka i irska delegacija su izrazile zabrinutost Eh, na koji način će se odasirati upozorenja kroz eh, to tijelo. Čini se da bi eh, da, da će obavještavanje biti vrlo teško kroz taj mehanizam. Što će vaše predsjedništvo to napraviti da ta uredba postane u potpunosti primjenjiva do 2020. godine do svibnja i na koji način će se e, e, ta tijela za obavještavanje uspostaviti. Hvala. E, hvala gospođo ministrice. Zdravlje europljanja uključuje borbu protiv opasnih tvari u okolišu i u hrani. Hoćete li poduzeti mjere za za bilježenje opasnih substanci. Komisija trenutno se e, sada provodi e, istraživanje vezano za endokrine rizike u svim sektorima. E, nadamo se da ćemo uskoro imati jedan okvirni zakonski akt. Hoćete li nam također reći vezano za mjere e, u području e, okoliša i na koji način se očekuje da će to imati učinak na zdravlje e, ljudi i djece. Hvala za EPP Cindy Francen. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem ministrici na izlaganju i prezentaciji prioriteta finskog predsjedništva. Drago mi je da e, se fokusirate na dobro, e, ekonomiju dobrobiti e, koja uključuje zdravlje svih građana. Jasno je da imamo jasnu dodanu vrijednost u tom području. Mnogi su već kolege spomenuli borbu protiv raka, ali dobro zdravlje i dobrobit znači da moramo osigurati dobar okoliš, zdrav okoliš i da moramo kao što je doktorica von der Leyen rekla, moramo imati strategije e, e, kako bismo se borili protiv zagađenja vode, e, kako bismo riješili probleme emisija iz industrije i tako dalje. Također cilj zaštite ljudskog zdravlja i općenito okoliša s ciljem smanjenja endokrinih disruptora je pri završetku. Hoćete li poći s konzultacijama između parlamenta, e, vijeća i komisije kako bismo dobili uravnoteženu strategiju osobito za trudnice i djecu. Hvala. Za SND, Kristijan. Folks Jeg har to hurtige... Hvala lijepa. Zahvaljujem vam na vašem angažmanu. Imamo velike probleme kada govorimo o nečišćenju zraka u Europi. Dakle, što možemo učiniti da tu naše države članice postanu bolje, da se drže već onih postojećih pravila i onda još jedno pitanje koje je spomenuo čitav niz kolega. Dakle, radi se o opasnim tvarima u našoj svakodnevici. To je veliki problem za nas. Teško je to i udaljiti iz našeg okoliša i često čujemo da države članice su u stvari te koje to koče, Ah, mi želimo očistiti okoliš od takvih tvari. Nezavisni. Gospodin Konstantino. Želio bih pitati gospođu ministricu da nam kaže koji je finski pristup vezano za e, izbjeglice i socijalnu skrb za izbjeglice i imigrante, osobito u području e, e, sustava zdravstva i pomoćnih aktivnosti u redu. Znači, završili smo drugi krug pitanja, ali još postoji određeni broj pitanja E, e, zahtjev za dodatnim pitanjima. Pa ću dodati 3-4 minute. Imam dva zahtjeva iz EPP-a. Jednu iz ECR-a. Jednu od zelenih. Vi ste iz EPP-a? To je malo previše iz EPP-a. Osim ako nemamo drugih klubova mora, to je pitanje proporcionalnog udjela. Započet ćemo e, sa dvama pitanjima iz EPP-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Osim važnih tema kao što su e, rak, antimikrobna rezistencija i tako dalje, Važna, važno pitanje bolji pristup e, zdravstvenim uslugama. E, nadamo se da ćete vi nastaviti s tom temom tijekom vašeg predsjedanja. E, imamo, imamo zdravstveni program koji nije zaseban program, već dio SF plus fonda. Pa se pitamo hoće li proračun ostati isti Molim vas da također e, e, jako radite na procjeni zdravstvenih e, tehnologija. Bilo bi šteta da se to ne riješi na korist pacijenata Europske unije. Te hoće li finsko predsjedanje pozabaviti se dosjeima za jesen? Gracias, presidente. Puno hvala. Biću kratka. Govorili smo o tri važne teme danas. Antimikrobnoj rezistenciji, raku i duševnom zdravlju. Jasno je da nacionalni sustavi javnog zdravstva u Europi napreduju kad je riječ o istraživanju, o resursima, o poboljšanoj dijagnostici i liječenju građana s tim bolestima, ali doista trebamo učiniti više i uložiti više napora na području prevencije. Puno smo radili na prevenciji alkoholizma, ovisnosti o drogama e, i Također smo puno radili e, na tome da protiv sjedilačkog načina života, ali moramo raditi na upravljanju emocijama, stresom, depresijom kada imate zdrav um, onda imate i zdravo tijelo, to je istina. Zato želim pitati sljedeće. Za vrijeme finskog predsjedanja ovih šest mjeseci, koje ćete mjere predložiti kako bi se poboljšala prevencija, pogotovo u ta tri područja raka, antimikrobne rezistencije i duševnog zdravlja? Hvala za zelene, gospođa Palas. Hvala. Samo e, želim podsjetiti da niste odgovorili na moje ranije pitanje, a imam još jedno pitanje u vezi trgovinskih sporazuma. Jer u ovom trenutku lijekovi koji su registrirani u SAD-u mogu doći na europsko tržište, a da se ne moraju ponovo registrirati. Želim čuti vaše mišljenje o tome. I zadnje, za EKR, gospođa Deljuška. Gospođo ministrice, htjela bih vas pitati po jedinostima strategije za duševno zdravlje. To sve zvuči važno, zanimljivo. Ah, tu je pitanje mladih koji su postali digitalno ovisni. To je jedna pojava koju ne trebamo samo pratiti, već trebamo i reagirati. Govorili ste o protivnicima cijepljenja i rekli ste da bi tu raspravu trebalo voditi na razini država članica. Međutim, mislim da nam je potrebno ozbiljno istraživanje te pojave Jel to je sve povezano s pitanjem migracija, da se mi možemo slobodno kretati unutar Europske unije. Poznato vam je i pitanje epidemije. Svi djelatnici, svi zastupnici Europskog parlamenta smo diskvalificirani kao davatelji krvi. I to zbog francuskog zakonodavstva. Stoga molim vas, e, kao nekoga iz predsjedništva, e, da nam pomognete pozabaviti se tom temom. Dobro, sada smo prikupili pitanja od svih vas na uravnoteženi način. Sad imate pet, možda sedam minuta za zaključak. Pa to je veliki izazov, moram priznati, ali vidjet ćemo koliko ću uspjeti. Kad je riječ o kemikalijama, odnosno kemijskim tvarima u hrani, e, Europska unija ima e, opsežno zakonodavstvo o sigurnosti hrane. Imamo e, ured i agenciju koja na tome radi. Doista nam je potreban snažan monitoring, e, snažno praćenje kemikalije ali je jako važno da prehrambeni lanac kod kuće preuzme odgovornost počevši od primarne proizvodnje pa sve do malo prodaje kako bi se osigurali sigurni proizvodi za potrošače. To nije jednostavno, ali moramo priznati da kada se suočavamo s izazovima moramo strogo poštivati europske zakone. Kada je riječ o endokrinim disruptorima, Postavljena su neka slična pitanja o toj temi. Finsko predsjedništvo želi osigurati da se sve mjere uključe u radni program nove komisije sa jasnim rokovima koji su dovoljno ambiciozni. Najbolji način e, da izgradimo zajednički okvir za rad na endokrinim disruptorima na europskoj razini bio bi da razvijemo strategiju o netoksičnom okolišu i to što je prije moguće. U skladu sa sedmim akcijskim programom Europske unije za okoliš. Kada je riječ o označivanju prehrambenih proizvoda, nekoliko riječi i o tome. Vijeće čeka ishod komisijine ocjene različitih načina označivanja koji se koriste u raznim državama članicama i kako utječu na unutarnje tržište te da se vidi koliko je potrebno dalje usklađivati e, propise na tom području. Ako komisija odluči da je potrebno donositi izmjene zakonodavstva, mi smo spremni to pokrenuti bez odlaganja. Zatim bilo je nekoliko pitanja o provedbi uredbe o medicinskim proizvodima Europske unije. Dakle, zabrinutost je opravdana, to moram priznati. E, predsjedništvo e, budno prati razvoje na tom području. Radit ćemo s komisijom i parlamentom da bismo našli rješenja. Ukoliko nešto bude potrebno, vidjet ćemo, no moramo svakako raditi na tome. Nekoliko riječi o drogama droge. Žao mi je što to nisam ranije rekla, dakle možemo se složiti da je važan holistički pristup problemu droge. Vidimo da se to događa diljem Europe i da moramo više uložiti u prevenciju, ali i u e, brigu i liječenju. E, droge su vezane i uz pitanje duševnog zdravlja pa moramo naći načine da zajedno surađujemo u državama članicama. Mislim da je ovdje definitivno potrebno raditi e, multisektorno. Kao što sam rekla, kad sam ranije govorila, mislim da je to jedan od najvećih izazova u Europi. Ako se dovoljno rano ne suočimo s tim izazovom, e, izgubit ćemo. E, mnogi mladi nemaju obrazovanja. E, to je veliki izazov. Jer nije riječ samo o obrazovanju, već i o dobrobiti. To sve moramo shvatiti puno ozbiljnije u državama članicama. Dakle, Definitivno pozdravljam sve inicijative na tom području. Imali smo i neka pitanja, odnosno jedno pitanje o budućnosti zdravstvene suradnje u Europskoj uniji. Kad vidimo koliko imamo izazova, svakako moramo priznati da je eh, zdravlje naša zajednička briga u cijeloj Europskoj uniji i da moramo osnažiti suradnju na tom području. Jesam li možda propustila odgovoriti na neko pitanje? Jesu li svi zadovoljni? Pa Riječ je o dobrobiti. Jako mi je drago e, što sam provela ovo vrijeme s vama. Potičem vas e, da radite marljivo na unapređenju dobrobiti i zdravlja građana Europe. A mi ćemo vas podržati. Naš rad će podržavati vaš moramo e, imati na umu e, što je na kocki. Hvala. Hvala na ovom inspirativnom zaključku. Vidim da ovaj odbor žarko želi raditi na pitanjima zdravlja. Dakle, nastavit ćemo radom u pet sati popodne, a ovaj puta će predsjedati Bas.